surađivati sa komisijom i vijećem da vidimo što je funkcioniralo u Invest EU, a što nije. Stoga pozdravljam e, poziciju e, parlamenta na tom području. E, cijenimo to da je da je parlament pozvao EIB da u tom projektu sudjelo jer će to imati veći učinak osigurati učinkovito upravljanje u ovom projektu. A sada naša uloga e, kao e, e, vanjski investitor. Pred, već 55 godina radimo na ulaganjima izvan Europe. Imamo mi e, dajemo inovativne solucije za javni i privatni sektor i angažiramo se za projekte u e, unutar i izvan Europe e, za razno, razne projekte koji se mogu provoditi globalno. Aktivni smo u svim dijelovima svijeta. Stvaramo lokala radna mjesta u Africi e, fokusiramo se na mladež i afričke žene. Istovremeno financiramo klimatske projekte u Aziji i Africi i podržavamo klimatsku diplomaciju. E, također smo spremni da reagiramo na hitne potrebe. To je e, recimo slučaj sa ukrajinskim paketom. E, mi smo e, pojačali e, našu podršku zemljama koje primaju izbjeglice. Podržavamo i zemlje iz kojih dolaze izbjeglice. Postoji u europskim eh, bilateralnim suradnjama sve veća potreba za koordinaciju. Mi želimo u tome igrati važnu ulogu. Eh, naši financijski instrumenti eh, dobivaju sve veću važnost. izazovi koji, s kojima se suočavamo u vanjskim investicijama ti su izazovi sve veći. Kina igru sve, igra sve veću međunarodnu ulogu. Prijetnja postoji i samoj koncepciji multilateralizma. Mi trebamo jaku financijsku ruku EIB-a i stoga pozdravljam podcrtavanje važnosti uloge EIB-a u, e, za financiranje e, izvan Europske unije. Ono što smo naučili od EFSI-a Invest EU, e, to će osnažati naše aktivnosti. Evo, stalno učimo iz toga. Hvala gospođo Kapel što ste potakli temu transparentnosti naša transparentnost je vodeća u svijetu. Mi ćemo nastaviti takav rad. Pozdravljam i Europsku uniju i države članice e, i pozivam ih e, da e, postavljaju iste kriterije za izdavanje zajmova od drugih institucija mi imamo veliku ulogu u e, svakodnevnom životu građana. Što se tiče e, izbjegavanja plaćanja poreza i tu vršimo napore da to zaustivemo. Mi smo e, oprezni kako se naš novac ne bi zloupotrebljavaju. I na kraju o jednoj temi koja nas sve preokopira, a to je učinak e, Brexita, e, izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Kad se to dogodi, e, Ujedinjena kraljevina je naravno članica EIB-a, to će imati negativan učinak na nas. Stoga je pozdravljam E, što je e, parlament vrlo e, promptno promijenio statut EIB-a. Izlazak Britanije znači da će naš kapital se smanjiti za 40 milijardi eura. To to je e, smanjenje od 100 e, e, milijardi za naše mogućnosti davanja kredita. Naša uprava se složila o mjerama kako bismo smanjili štetni učinak tog gubitka koristit ćemo rezerve banke i e, e, pojačati naš rezervni e, kapital. Stoga smo uvjereni da ćemo zaključiti sporazum o zamjeni kapitala kad nas napusti Ujedinjena kraljevina pa e, ćemo i dalje moći slijediti ciljeve e, politike Europske unije. Naravno, svi ćemo biti gubitnici u ovoj situaciji, ali tu štetu trebamo smanjiti na minimum. Hvala vam na pažnji i radujem se e, raspravi koja slijedi. Hvala vam lijepa predsjedniče, a sada za Europsku komisiju povjerenika Tajnin ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine e, ravnatelju EIB-a. Želim zahvaliti e, parlamentu na ovom izvješću, a posebice izvjestiteljici Barbari Kapel na vrlo vrijednim informacijama. Mi pozdravljamo to što Europski parlament prati e, rad EIB-a kao jednog od glavnih aktera u razvoju naših političkih prioriteta. Naša banka jest neizostavni partner u razvoju politika Europske unije, e, kako unutar, tako i izvan granica Europske unije. Naša banka je također e, pokazala svoju sposobnost da u velikoj mjeri preoblikuje svoje aktivnosti. Uspješna implementacija EFSI-a vrlo jasno pokazuje tu njezinu sposobnost da promijeni svoje poslovne modele i da popuni one praznine u koje još uvijek postoje u Europskoj uniji, posebice u sektorima kao što su inovacija i infrastruktura. Strateško pozicioniranje banke u ključnim sektorima u samoj je srži rasprava koje su se vodile u 2018. godini, a sve u svijetlu očekivanog odlaska jednog od glavnih dioničara banke, Ujedinjene kraljevine. Posebice pozdravljam sporazum e, o aspektima kapitala nakon povlačenja Ujedinjene kraljevine među državama članicama kao i reformu e, postojećeg paketa. Taj paket mjera zapravo pokazuje snažnu predanost dioničara EIB-u, a to je ključno da se osigura da banka zadrži svoj rating trostrukog A i da zadrži svoju sposobnost izdavanja kredita. U kontekstu pregovora za e, sljedeći višegodišnji financijski okvir želim podsjetiti da će EIB ostati glavnim provedbenim partnerom za Europsku uniju. E, prema fondu EU Invest predlaže se uspostava partnerstva i programa potpore za provedbu kako bi se osigurala dosljednost, uključivost i učinkovitost. U skladu s tim prijedlogom 35% udjela sadašnjih sredstava za EIB e, bit će definirano u uredbi. Osim toga, stručnost EIB-a bit će korištena za provedbu i izvješćivanje o programu EU Invest. Prijedlog komisije za susjedstvo za razdoblje nakon 2020. godine u smislu razvoja međunarodnih razvojnih instrumenata nastavit će funkcionirati kao i ostali programi koji su u službi vanjske politike Europske unije. Komisija je predložila da novi instrument e, bude korišten kroz postojeću e, infrastrukturu i ustrojstvo E, te modele i instrumente financijskih institucija kao i uz pomoć aktera regionalnog razvoja. Banka će i dalje ostati glavnim partnerom za Europsku uniju vezano uz e, vanjske aktivnosti kreditiranja i u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, zahvaljujući svojem iskustvu. Trenutačno e, komisija vodi raspravu sa EIB-om kao i ostalim financijskim ustanovama kako bi se definirao pristup koji će omogućiti EIB-u da ima odgovarajuću operativnu predvidljivost za razdoblje nakon 2020. godine. Dozvolite da se sada osvrnem na dva važna važna izvješća koje spominjete u svojem, e, dva važna pitanja koja se spominju u vašem izvješću. Prvo je e, klimatska promjena. Komisija u potpunosti podržava ambiciozne pranove vezane uz klimatske promjene EIB-a uključujući provedbu Pariškog sporazuma. Povećano ulaganje u obnovljive izvore energije i energetski sektor od ključne važnosti za postizanje tih ciljeva. Drugo jest e, porezna usklađenost. Europska unija je ostvarila nikad prije viđen napredak u sprečavanju porezne utaje u protekle dvije godine. To uključuje i nove e, uvjete koji se trebaju ispuniti, a koji su sastavni dio nove legislative kako bi se izbjegla porezna utaja. Kao aktivnost koja će se nastaviti na to, EIB tjesno surađuje sa Europskom unijom, Europska unija naravno sa EIB-om i ostalim partnerima, kako bi bili jasno kreirani postupci e, koji će osigurati usklađenost. U ožujku 2018. godine poduzeli smo mjere koje će olakšati primjenu tih novih uvjeta. Pozdravljam suradnju EIB-a i službi komisije koja odražava najnoviji razvoj događaja na razini Europske unije i na međunarodnoj razini i to se vidi i u postupcima same banke. Komisija će i dalje pozorno pratiti razvoj događaja u tom važnom predmetu i bit će spremna dati prijedlog revizije svojih ključnih politika. Gospođo predsjedateljice, želim još jednom zahvaliti izvjestiteljici kao i svima onima koji su sudjelovali u E, izradi ovog izvješća. Hvala vam na vrlo točnoj i dubinskoj analizi postojeće situacije. Hvala lijepa povjereniče. Odbor za međunarodnu trgovinu e, ima sada riječ. Gospodin Paket. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi kolege, mi smatramo da EIB e, dobro radi svoj posao. Očito je da se partneri mogu osloniti na kredite EIB-a kako bi ostvarili e, najvažnije ključne infrastrukturne projekte. Kada govorimo o e, međunarodnim kapitalnim tržištima, jedna trećina ukupnih sredstava denominirana je u dolarima, što zapravo znači da bi banka mogla biti izložena e, mogućim sankcijama s američke strane. Dolar je instrument SAD-a za upravljanje geopolitičkom situacijom diljem svijeta. Istovremeno Europska unija trebala biti u stanju voditi vlastitu politiku i stoga se količina, odnosno iznosu denominiran u američkim dolarima treba smanjiti. Sada prelazimo na govornike koji govore u ime klubova zastupnika. Gospodin Langen, imate dvije minute u ime EPP-a. Hvala lijepa gospodine Hoer, gospodine E, e, ja se u prvom redu zahvaljujem gospođi e, Kapel. Dobro je odradila posao. Sada imamo sastanke klubova, tako da ovdje ima malo ljudi. Jučer smo imali u isto vrijeme samo tri kolege u sali. Stoga kažem, izvještaj je dobar EIB je vrlo važna institucija. Gospođa Kapel je opisala sve prednosti te e, investicije. Pučani će glasati za izvještaj. E, mi smo dobro surađivali sa izvjestiteljicom, proveli smo i unijeli one točke e, koje smatramo važnima Eh, EIBA je jedina međunarodna eh, banka koja je u isključivom vlasništvu država članica. Mm, eh, to je ogromna prednost za Europu. Ja osobno ne vjerujem u Brexit, možda će se stvar još promijeniti, ali jako je dobro da imamo ovakvu banku u, u ovoj situaciji. E, imamo e, promicanje malih i srednjih poduzeća, e, oni imaju pristup financijama. To su sve stvari koje trebamo. E, e, o tome e, mislim da bi parlament u tome u dodjeljivanju tih projekata morao imati i veću odgovornost i sudjelovanje. Imali smo kod glasanja čudno ponašanje, mnogo suzdržavanja pa jedan je izvještaj e, samo zahvaljujući e, pučanima i e, ECR-u. To nije dobro, dobar znak za našu podršku EIB-u. A sada za SID riječ ima gospodin Hauregi Atondo. Izvolite. Gracias, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja se također pridružujem pohvalama izvjestiteljici i izvještaju. No, htio bih istaknuti dvije ideje koje, o kojima se nije dovoljno govorilo, a to je stav parlamenta o važnosti Europske investicijske banke. Slažem se sa vama kada kažete da je Europska unija značajni globalni akter, da ima golemu važnost u provedbi politika, u provedbi prioriteta i ciljeva europske politike. I zbog toga Najprije želim reći koliko je važno djelovanje Europske unije i banke u trećim zemljama. Ehm, brojne su treće zemlje, to je istina, ali ja smatram da bismo ipak trebali povećati naše zajmove i e, bankarske aktivnosti u još većem broju zemalja. Europa je e, soft power tako reći. Vanjska politika je uvelike oslabljena zbog toga što je vojna prisustvo mala i zbog toga je važna, je važna ova banka. I treba to ponovno e, revalorizirati. Kada govorimo o trećim zemljama, druga stvar koju želim reći je sljedeća. Treće zemlje nisu samo naši susjedi na istoku treće zemlje nisu sve na istoku. Mislim da se previše usredotočujemo samo na istok, a pritom premalo spominjemo Afriku i Latinsku Ameriku. U Africi je mnogo toga na kocki i to svi jako dobro znamo. I Europska banka, iako je počela tamo sa svojim operacijama i to posebice E, na aktivnostima koje se su povezane sa klimatskim promjenama ipak mora učiniti više. Isto vrijedi za Latinsku Ameriku, u Srednjoj Americi, u e, Kolumbiju, Peru, zbog toga što banka stvarno radi jako velike i važne stvari za te zemlje. Za ECR riječ ima gospodin Ožok. Imate jednu minutu, izvolite. Pani przewodnicząca, pani prezesie, panie i panowie. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, dame i gospodo. Želim svakako dati poštovanje 60-godišnjem trajanju i aktivnostima EIB-a, posebice vrlo važnoj ulozi banke kada govorimo o potpori javnom i privatnom sektoru, u, pogotovo u našoj regiji. Želim e, reći da posebice cijenim suradnju EIB-a sa nacionalnim vlastima kako bi se spriječila utaja poreza, a agresivno porezno planiranje i e, pranje novca. Mislimo da je posebice važno skrenuti pozornost na aktivnosti koje je u protekle tri godine pokrenula poljska vlada. Što se tiče programa EU Invest, EIB je jedina banka koja bi trebala biti primarni partner odgovoran za projekte e, koji se provode u sklopu programa, odnosno ovoga e, krovnoga programa i nadam se da će to biti i slučaj. Želim također čestitati izvjestiteljici. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime Aldea gospodin Kornije dvije minute. Gospođo izvjestiteljice, gospođo predsjedateljice, svakako se ne može poreći da EIB zaista daje značajni doprinos financiranju gospodarskih aktivnosti u Europskoj uniji kao i izvan nje. E, primijetio sam ovu napomenu vezano uz eventualne negativne posljedice koje bi mogle biti povezane s Brexitom. Drago mi je što imate pozitivan stav, ali želim posebice skrenuti vašu pozornost na činjenicu da se ne biste trebali ponašati kao privatna banka, već biste trebali djelovati tamo gdje nedostaje financijskih sredstava. Trebali biste, želim to naglasiti, redovito e, paziti da projekti koji se financiraju u dolarima ne budu previše izloženi zbog vrlo jasnog razloga politike SAD-a, a isto tako trebali bi poslužiti kao borac u borbi protiv siromaštva i klimatskih promjena. To je ono što mi u Europskom parlamentu posebice pazimo, a isto tako u Europskoj uniji želimo. E, pozdravljam vaše napore da promijenite način svojega upravljanja, a isto tako mi je drago što poštujete pravila transparentnosti koje onda prenosite i na posrednike s kojima surađujete. Mislim da trebate ostati posebice budni kada se radi o novim stručnim manevrima kojima se koriste oni koji pokušavaju e, djelovati protuzakonito. Također želim reći u ime odbora za razvoj, regionalni razvoj, e, koliko je važno da usmjerite svoje aktivnosti i u tom smjeru, posebice kada se radi o pomoći našim afričkim partnerima. Trebate omogućiti ne samo da od toga profitiraju e, lokalni partneri, već isto tako da i države uspijevaju ostvariti financijska sredstva koja će im kasnije poslužiti kako bi mogli financirati provedbu vlastitih politika. Na kraju koristim priliku da čestitam izvjestiteljici svim kolegama koji su sudjelovali u izradi izvješća. Hvala lijepa. Hvala. U ime zelenih e, zastupnik Bas Eichhout, izvolite imate dvije minute. Najviše hvala. Najprije želim reći da smo zagovorili da ćemo glasati protiv ovog izvješća. I zašto? Pa zato što imamo dosta negativnih amandmana o radu EIB-a koji nisu uključeni u kompromis, tako da nemamo dojam da je naša kritika odražena u tim kompromisima, tako da ćemo glasati protiv. No, danas se želimo svrnuti na raspravu o klimi, klimatskim promjenama i o nedosljednostima a i B. Evo. U 11. mjesecu Europska komisija objavila je svoju dugoročnu strategiju i jasno stala znanje da Europa može i treba biti nisko e, niskougljična, odnosno e, zona do 2050. Što znači da trebamo doći do nul stope ugljika do 2040. Dakle, do 2040. Energetske infrastrukture moraju biti u potpunosti sukladne sa politikom nultih emisija, što znači da ulaganja koja danas obavljamo trebaju na umu imati kako trebaju postati bez gospod... E, kroz 20 godina. Dakle, mora se u potpunosti okrenuti fosilnih goriva, a kako stvari sada stoje, tome nije tako. Još puno novca Europske investicijske banke ide u infrastrukture e, koja koriste fosilna goriva. Jako često poseže za argumentom sigurnosti, no ne možemo koristiti taj argument koji je proturječan našoj dugoročnoj strategiji. Znam da je EIB rekli da će reći da će ponovno sagledati svoju klimatsku strategiju, no htio bih čuti više o žurnosti. Što to znači? Kako EIB namjerava se postarati da danja ulaganja više neće ići u infrastrukture na koje koriste fosilna goriva? Jer svaki euro koji se koristi danas za fosilna goriva i te infrastrukture onemogućavat će da se dođe na nultu stopu ugljika 2050. a što je prema komisiji naš cilj. Takve nedosljednosti moraju biti brzo riješene. Najljepša hvala. U ime GUE NGL-a, zastupnik Papadimulis. Izvolite, imate dvije minute. Hvala, predsjedavajuća. Klub zastupnika Europske ljevice također neće glasati za ovo izvješće. Mi ćemo glasati protiv iz apsolutno istih razloga koje su naveli zeleni e, putem gospodina Eichhauta. Mi smo uložili jako konkretne prijedloge, gospodine Langen. Vi ste nas više manje optužili da smo to da to nismo napravili, ali mi smo to napravili kako bismo se borili protiv siromaštva, kako bismo poboljšali borbu protiv klimatskih promjena, kako bi se borilo protiv e, poreznih utaja i tako dalje. No ti amandmani nažalost nisu usvojeni jer izvjestitelj koji je iz kluba zastupnika ENL-a Eh, htio je većinu sa ECR-om i pučanima. To je njegovo pravo. No, gospoda Sanjeri i Katajnen, međusobno si čestitajući neće dati nikakav doprinos da EIB poboljša svoj učinak. Istina je da je EIB dobro radila, ali mora se još potruditi jer Europska unija i kasnije u ulaganjima Europa mora pomagati, Europska unija mora pomagati zemljama koja su e, izvan njenih e, granica. Evo par primjera. Europska investicijska banka nije imala jasne i mjerljive ciljeve za mjerenje ostvarenja tih ciljeva. Ja to ne kažem i ne tvrdim, već Oskar Eriks je to rekao. On je taj koji je izgovorio te riječ prije godinu dana, a on je član revizorskog suda Europske unije. Da li je on komunist, zeleni, ljevičar? Pa, treba znati da to je Europski revizorski sud govori i moramo uzeti u obzir sve te kritike. Hvala. U ime FDD-a zastupnik Kobern, imate riječ. Smart? Hvala predsjedavajuća. Ovo su nevjerojatne riječi o europskom antiameričkom osjećaju. Dakle, ovo izvješće Europske investicijske banke koja želi da se distancira od ključne današnje svjetske valute. To je besmisleno da se ovdje radi o lakom novcu za svjetske ulagače. No evo ga, Europska unija želi smanjiti e, udio u kojem se EIB oslanja na američki dolar. Tu se samo želi ukazati na nepovjerenje i protivljenje američkom dolaru ili se hoće dodatno posuđivati sredstva Iranu. Ovo do sadašnje povrede pravila vam očito nisu bile dovoljne. Sada hoćete opet kršiti američke sankcije. Ovo nije način da se održavaju odnosi s vašim najvažnijim saveznikom. U post-brexitorskom razdoblju Ujedinjena kraljevina bit će vaš najbolji prijatelj tu ćete htjeti aneksirati sjevernu Irsku koja je Predsjedavajuća prekida govornika i podsjeća ga da ima samo jedan minut na raspolaganje. Dobro, sada moramo ići dalje jer kada za 50% prekoračite dodijeljeno vrijeme, onda stvarate probleme za nastup drugih kolega. Hvala vam. Sada Jean-Luc Schaffhauser ima riječ. Jedan minut, izvolite. Hvala Barbara na ovom iznimnom izvješću, kao što su to svi rekli, no ja ću ostati suzdržan. ću suzdržan zbog gospodina Hoera. Gospodine Hoer, prigovaram vam to da niste dovoljno smjeli. Prigovaram vam to da ne prilagođavate banku konkretnoj posebnoj situaciji u kojoj je. Ugledajte se na Filipa Majštata koji je 2012. došao kod mene doma predlaže da se izađe iz tržišta da se traži financiranje kod središnje banke e, dugoročno, omogući dugoročna financiranja prilagođena projektima. To stvara ogromne mogućnosti financiranja. Drugo što je predlagao jeste da se uspostavi agencija za ulaganje povezana za Europsku banku kako bi se upravo financiralo projekte koji nisu sa tržišta na tržištu u zonama koja su osiromašena zbog eura kako bi se ponovno uskladila diskrepancija između sjevera i juga jer od eura sjever i jug područja su u sve većim eh, raskoracima. Evo, to je način da se prilagodi ovaj instrument novim europskim, eh, novo naslo europskoj situaciji. Hvala vam, gospodine Sofhauser. Gospodin Fernandez, sada ima Sí, buenas noches. Mm. Dobro večer. Hvala vam, predsjedavajuća. Gospodine Hoyer, Junckerov plan je za cilj imao povećati potražnju u vrijeme krize. Tvrdio je da, tvrdilo se da je to anticiklični instrument kako bi se polučilo, eh, potaklo ulaganja u trenutku krize. Eh, Europski, sa Junckerovog plana prešli smo na EFSU 2.0 i sada na investiju moje pitanje je sljedeće. Naime, postoji problem s kojim bismo se mogli suočiti ukoliko ne budemo mudri. Problem je taj da anticikličke sposobnosti koje je Junckerov plan prvo svojevremeno prvobitno imao, mogli bismo ih uzgubiti ako budemo stvorili sustav stalnog, permanentni sustav ulaganja kako bismo financirali više aktivnosti od e, EIB-a. Dobro je to raspolagati dodatnim e, instrumentom e, financiranja, ali ne uzimamo, bojim se, u obzir anticiklični aspekt ovoga svega. Dakle, pitam se kako Europska investicijska banka može to uzeti u obzir. Gospodine Papadimović, da li ima neki problem? Ne čujete prijevod na grčki? Je li tako? Gospodin Vajci, sljedeći govornik. E, ne mogu se pridružiti pohvalama e, izvjestiteljici Kapel i predsjedniku Hoeru. EIB e daje velikodušne kredite velikim poduzećima primjerice u Ukrajini, velikim e, proizvođačima u poljoprivredi koji ostvaruju ogromne milijunske profite. 2017. 21 e, milijun. Zatim 2018. firmi Sonnenblumen, koj, firmi koja ima ogroman promet. Ukupno 85 e, milijuna eura koncernu e, koji proizvodi milijune peradi eh, koja se prodaje na tržištu Europske unije. I takva vrsta dumpinga koju oni rade uništava eh, europske poljoprivrednike i stočare. Kako mi možemo preživjeti ako eh, Ukrajina i ukrajinska poduzeća preplavljuju europsko tržište sa svojim kokošima koje uzgajaju u kavezima? Hvala lijepa zastupniče Vajc. Pred nama je još sedam govornika. Molim vas da se držite predviđenog vremena. Ako imate jednu minutu, molim vas da se toga pridržavate. E, sada je na redu postupak spontanog javljanja za riječ. Zastupnik Zdravevski, izvolite. Hvala lijepa. Ne bih e, želio sada vrednovati e, rad Europske investicijske banke zato što ne raspolažem potrebnim podacima. Međutim, temeljem onog što znam možemo konstatirati da je stanje ove institucije zadovoljavajuće i mislim da nam to treba biti drago. E, ovdje bih vas pozvao da e, više e, povjerenja ukažemo ovoj e, kreativnoj industriji i nadam se da će doći do investicija u kreativne industrije, međutim opseg je još uvijek ograničen. A što se tiče investicija u Ukrajini, riječ je o važnom partneru E, na koncu bih imao pitanje koje se odnosi na prognoze za budućnost. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Notis Marijas, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Gospodine Hojer, ponovit ću samo ono što sam vam već ranije rekao. Europska investicijska banka što se Grčke tiče postala je glavni zajmodavac stranim poduzećima kako bi zgrabili grčku državnu imovinu. Uzmite Fraport. To je poduzeće koje je trebalo uložiti 1,2 milijarde eura kako bi kupilo 14 regionalnih zračnih luka. Od tih 1,2 milijarde 968 milijuna su zajmovi. EIB dao je Fraportu 280 milijuna eura kako bi ulagali u zračne luke. Pa zašto te novce niste ranije dali? Zašto te novce ranije niste dali poduzećima koji koja su upravljala tim zračnim lukama? Zašto to niste dali državi da uložite novce? Zatim Alfa Bank banka dala je 285 milijuna eura Fraportu. Alfa banka dobila je 100 milijuna zajmova od vas. Pa što vi to radite? Dajete drugima e, zajmove kako bi oduzeli grčku imovinu. Zašto taj se poduzeće ne ulažu svoje novce? Zašto, trebaju, zašto im date besplatno novac? E, zahvaljujem zastupniče Marijas. Na redu je zastupnik Šankeli. Hvala vam. Doista mi je bilo jako zanimljivo da je troje eurozastupnika spominjalo uh, odnos iba e i američkog dolara. Dakle, mislim da će ovo biti zadnja prilika da se o ovome govori. Ovo je važno i financijski i politički govoren, govoreći, dakle, to nam treba biti od važne velike pomoći kako ćemo se pozicionirati u narodnoj budućnosti. Dakle, trebamo o tome dobro razmisliti. Hvala lijepa. E, e, na redu je zastupnik Odnosno, sada je na redu povjereni gospodin Kantajinen. Uvažena predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, samo želim e, podsjetiti, reći, iznijeti tri elementa koja nisu bila spomenuta u ovoj raspravi, barem ne prečesto, a koji su jako važni i čime se bavi b Dakle, savjetodavno aktivnosti, suradnja s nacionalnim bankama i e, suradnja e, na e, imovini. I to su jako važne stvari kada gledamo što trebaju banke raditi, dakle biti aktivne u svim ovim područjima. No, bile su neke kritike, eto samo nekolicina njih, ali želim podsjetiti sve da EIB E, prati e, dakle ne, ne primorava nikoga da uzima zajmove već e, daje zajmove klijentima koji traže financijsku pomoć dakle IB nije čarobni instrument koji rješava probleme oni su samo financijski instrument koji pruža isto tako i tehničku pomoć a što se grčke tiče zahvaljujući EIB-u mala i srednja poduzeća u grčkoj su dobili financiranje svojih projekata svi znaju da mala i srednja poduzeća imaju važnu ulogu u grčkom gospodarstvu iz dobrih razloga ili iz poznatih nam razloga grčke banke nisu bile u stanju financirati potrebe svojih e, grčkih malih srednjih poduzeća ali EIB je to pod sredstvom EFSI-a i drugih operacija radila. Dakle, EIB puno čini za rješavanje klimatskih promjena i ulaganja u e, okolišno morate biti svjesni i portfelja. Dakle, EIB puno je uvećala svoj udio u financiranju e, klimatski osjetljivih e, projekata, no EIB nije političar, već je financijska ruka Europske unije i to moramo, toga moramo biti svjesni. Zahvaljujem gospodine Katajnen. A sada dajem riječ gospodinu Hoyeru. Izvolite. Najpša hvala predsjedavajuća. Ja dobio sam čitav niz e, pitanja i komentara na koja vjerojatno sva neću moći odmah odgovoriti s obzirom na vremensko ograničenje, no obećavam vam da će naš briselski ured eh, biti u kontaktu sa svima vama koji ste poslali pitanja na koje ja neću moći možda odgovoriti. Dakle, u nekim slučajevima nije potrebno samo činjenički odgovor, eh, da već politička rasprava. To je konkretno slučaj ovog komentara o nultoj stopi ulaganja u E, fosilna goriva. Mislim da smo na pravom putu, no banka nije ta koja određuje politiku Europske unije. Dakle, mi možemo dati svoj doprinos ostvarenju ciljeva i to radimo tako što radi, ulažemo više od 23 e, milijarde eura zadnjih pet godina e, ka, u obnovljivim za obnovljive izbore i već smo preko 100 milijardi ulagali u takve projekte od, Paris, od Pariškog sporazuma i spremni smo još više ulagati, no Evo, e, zelene dionice EIB-a su jedna od glavnih e, inicijativa bile e, međunarodne financijske zajednice. No, moram biti jasan, naime na međunarodnoj razini imamo velike probleme sa standardima i kriterijima. Kada se govori o zelenim obveznicama, na primjer, nije to samo komad papira koji ćemo obojiti u zelenu i reći ovo je zelena obveznica. Moramo imati jasnu taksonomiju. A to kako stvari za sad stoje nemamo. Kada na nekim međunarodnim konferencijama slušam prezentacije drugih institucija i divim se njihovim ogromnim brojkama koji se tiču projekata koja su ulagali u klimatskim promjenama, a onda se zalazi malo dublje što je iza toga svega, što je tu posrijedi a onda vidim da ne čitamo, ne koristimo iste udžbenike nemamo iste kriterije. I moramo doći do toga, moramo imati taksonomiju koja će biti e, relevantna za sve financijske institucije i za međunarodne institucije e, za promičku. Mislim da do sad je učinjen ogroman posao, da, a e, i za zelene dionice i isto tako puno je toga napravljeno, ali treba nam puno toga još raditi i za dionice za sistemsku osviještenost i u biti tržišta su jako uznapredovala tu, dakle možemo stvarati neku usporedivost, ali moramo još toga napraviti. Sljedeće etape će se ticati zdravlja i obrazovanja i tu će biti puno problema. Dakle, molim vas za vašu podršku kada se radi o međunarodnim sporazumima. Drugo, jedna od velikih promjena koja se dogodila zadnjih godina je da s Junkerovim planom smo mogli riješiti rješavati izazove ovog desetljeća. No protociklična uloga banke koju smo tada imali velikim udjelom je obavljena. Nismo sve završili, ali puno toga je napravljeno. Sada mislim da imamo obvezu pogledati malo više izbliza i sagled koji je stav Europske unije i država članica u postupku globalizacije međunarodnog e, e, takmičenja. A gubimo e, iz dana u dan sve više. Zadnjih 50 godina e, države članice Europske unije ulažu u inovaciju, istraživački rad, e, tržno natjecanje po 1,5% manje svake godine e, sa, manje nego prethodne i nego naš glavni konkurent SAD. Dakle, ne možete misliti da, da je to bez ikakvih posljedica. Dakle, moramo ulagati u inovaciju, a to govorim u širokom smislu, u narednim godinama, a to je nešto počinje od dječjeg vrtića. Zatim što se tiče aktivnosti izvan Europske unije, hvala vam najviš, najljepša na vašoj podršci. Dakle, mi smo instrument Europske unije i izvan teritorija Europske unije. Mislim da možemo biti jako učinkoviti. Neko je govorio o soft power, ali onda moramo imati mandat za to. Mandat eh, davanja zajmova eib je, u velikoj opasnosti. Ako vi želite od nas da radimo više, ja ću to napraviti sa zadvojstvom i to ne samo u Africi, već u strateškim partnerstvima, na primjer odnosima u Južnoj Americi i Aziji. Možemo posegnuti za drugim primjerima. Mi bismo to vrlo rado napravili, ali za to trebamo imati e, jači i jasni mandat za davanje zajmova izvan EU. unije. Za kraj Afrika. Mislim da europljani moraju razmisliti od toga kako je došlo do migracijske krize, kako bismo bili svjesni svih izazova s kojima suočena Afrika. Afrika nije samo kontinent koji je važan za nas kao veliki izvor migracije, već je to strateški partner narednih nekoliko godina i moramo razvijati našu razvojnu politiku, preći sa donatorsko sa donatorskog stava na partnerski stav i pristup. To je ono što je najvažnije u tome svemu. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem gospodinu Hoeru. A na koncu još jednom riječ ima izvjestiteljica. E, zahvaljujem svima na intervencijama, e, kolegama iz Španjolske i kolegama iz e, kluba socijaldemokrata. Da, slažem se da bi bilo poželjno da dođe do dokapitalizacije i dodatnih mogućnosti kreditiranja u trećim državama, međutim ne postoji mandat. Povećane su mogućnosti za Zapadni Balkan sa 6 milijardi, ali jako je važno da se da taj e, mandat za vanjsko kreditiranje. E, Kolegama iz GUE željela bih reći da sigurno znaju e, da se 25% vrijednosti kreditnog obojma koristi za različite projekte. Ako E, želimo e, promijeniti e, poslovanje banke, mora postojati novi mandat. Gospodine Hoer, vi ste s pravom rekli da banka stvara novu dodanu vrijednost za države članice. Uplaćeno je 3,4 milijarde u pričuve, a Europska središnja banka je u zadnjih 50 godina dala 150 milijuna investicija E, i zato bih e, u svjetlu ovih e, kritika kolega postavila pitanje je li to dobar posao. Kolege Kobonu želim reći možda on više neće doći. Nakon Brexita države članice su se obvezale da uplaćeni kapital stave u pričuve i da E, dokapitaliziraju banku, to je vrlo pozitivno. I e, molila bih stoga kolege da sutra tijekom glasovanja dadu svoje glas za ovo izvješće. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici. Zaključujem e, raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Sada je na redu godišnje izvješće za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke, izvješće Pilinski. I tu je važna nazočnost predsjednika Hoera e, Izvjestitelj ima riječ na četiri minute. Gospodine Pirinski, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Predsjedniče Hoer, povjereniče, kao što je predsjednica istaknula, vaša nazočnost je vrlo dobro došla kako bismo mogli e, obaviti našu godišnju raspravu o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Imao sam zadovoljstvo i čast izbliza pratiti aktivnosti banke i kao izvjestitelj odbora za proračunski nadzor i kao izvjestitelj u Sjeni. I to praktički već punih pet godina. I doista mi je drago što mogu predstaviti izvješće koje se nadograđuje na stavište parlamenta iz prethodnih godina i koje je primilo vrlo čvrstu potporu u odboru. Također želim naglasiti da se u izvješću govori kako kreditne aktivnosti banke u 2017. iznose 65 i nešto milijardi dolara, e, eura i zaključak je da financijska izvješća koje je usvojio odbor direktora doista vjerno i pošteno odražavaju financijsko stajalište banke od 20, 31. prosinca 2017. Isto tako novčane tokove sukladno primjenjivim računovodstvenim okvirima. Istodobno, predsjednice povjereniče, u izvješću se govori o trajnoj bojazni u vezi sa geografskom distribucijom e, potpisnika banke. O tome smo već nekoliko puta raspravljali proteklih godina, a ove godine podaci pokazuju, i u izvješću se to naglašava, vrlo zabrinjavajuću činjenicu da u 2017. godini polovina država članica je primilo 80% ulaganja EIB-a, e dok je preostalih 14 e, članica dobilo samo 10%. I to naglašavam u svjetlu činjenice koju je spomenuo povjerenik Katajna, na isto tako predsjednik Hojer u prethodnoj raspravi, a to je da je EIB pasivni primatelj zahtjeva za projekte te da na temelju svoje komercijalne procjene financira neke, a druge odbija financirati. To ne odgovara statutornim obvezama banke prema kojoj treba odigrati aktivnu ulogu radi uravnoteženog razvoja jedinstvenog zajedničkog tržišta i radi socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije. To svakako dovodi u pitanju potrebu za zdravim ulaganjima, no uloga banke svakako se ne može svesti na pasivnog primatelja zahtjeva za financiranjem. Postoji ključni zahtjev banke da se, i to se ističe u uvodnoj izjavi, e, izvješća da se provede redovita E, analiza potreba u sektorima i to je ključno za premošćivanje jazova i razlika među različitim regijama i kako bi se identificirali spremnici e, prilika za e, ulaganja. Što se tiče upravljanja bankom, koje je naravno u nadležnosti Odbora za proračunski nadzor, želim istaknuti da smo dobili progresivni odgovor banke sukladno rezolucijama parlamenta. kojima se tražio bolji pristup zapisnicima sastanaka različitih tijela banke, zatim da se poboljša postupak e, obrade prigovora upućenih banci i u tom smislu želim pozdraviti trud koji je uložen u tom smislu. I u zaključku želim istaknuti da i dalje ima značajnih problema povezanih sa sprečavanjem sukoba interesa pojedinih članova FC e, investicijskog odbora i primjene najstrožijeg pravila i e, pravila o sprečavanju sukoba interesa u odboru direktora i u upravi, te kad je riječ o transparentnosti i objavljivanju podataka i kad je opet e, riječ o sprečavanju poreznog e, izbjegavanja, utaj poreza i sl. E, prekoračio sam svoje vrijeme pa ću se evo tu zaustaviti. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju. A sada dajem riječ e, predsjedniku Hojeru. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Veliko mi je zadovoljstvo drugi puta večera se obratiti plenarnom plenarnoj sjednici i opisati što smo do sad učinili kako, i što ćemo nastaviti činiti kao podrška europskom gospodarstvu. Želim vam objasniti kako kontroliramo naše financijske aktivnosti i isto tako se osvrnuti na zaključke odbora za proračunski nadzor na, za koje svakako želim pohvaliti članove odbora i izvjestitelja posebno. 8. srpnja prošle godine proslavili smo e, zaključenje e, dakle našu obvezu i naše pristajanje da ćemo preko 300 E, novih e, milijardi sredstava staviti na raspolaganje sukladno Junkerovom planku, e, planu i to ćemo učiniti do 2020. kako je planirano. Dakle, banka nastavlja rješavati izazove koji se nikako ne smanjuju i naravno bilo je o tome govora i na prijašnjim raspravama. Među tim problemima su posljedice koje proizlaze iz Brexita, Naravno, to su samo one najošitije, No, postoje unutarnji izazovi za banku i dopustite da naglasim dvije. Prvo, reformiranje upravljanje i drugo, mjerenje i poticanje kohezije. EIB ostaje e, predvodnik među financijskim institucijama, međunarodnim kad je riječ o kvaliteti upravljanja i transparentnosti. Dakle, slijedimo najbolje međunarodne prakse i u skladu smo sa e, o financijskim međunarodno priznatim standardima. 2015. smo revidirali svoje politike, to ćemo opet učiniti sljedeće godine to isto tako vrijedi i za naše politike kad je riječ o sukobu interesa i sprječavanju utaje i prijevare. Kad je riječ o provedbi europske politike, e, i pojačali smo našu suradnju sa Olafom, Europskim ombudsmanom i u tijeku je naravno naša suradnja sa nevladinim organizacijama. E, vrlo ozbiljno e, e, shvaćamo preporuke, već deset godina imamo taj mehanizam za obradu prigovora ili pritužbi na inicijativu Europskog ombudsmana. 2018. u veljači banka je isto tako uspostavila novi mehanizam zatim e, novu revidiranu politiku e, obrade prigovora i isto tako nova procedura u vezi sa javnim konsultacijama. Spremamo se za buduće izazove i time jačamo upravljanje. E, svrha reformiranja je pojačati interno financiranje, Eh, odbor direktora u srpnju se dogovorio oko novog plana. 14 novih radnji je pokrenuto koje će se provoditi u prvoj polovini ove godine. Ne ulazeći u detalje, dopustite da naglasim jedan aspekt eh, koji je isto tako i u podpovećalom ovogodišnjeg izvješća odbora, a to je unutarnji okoliš za upravljanje rizicima i jačanje trostruke linije obrane na razini e, upravnog odbora EIB-a, a isto tako i na razini službi banke. E, dakle, upravljanje rizikom neće biti odgovornost e, samo jedne službe, već na tri različite razine. Isto tako usvojili smo i novi kodeks o postupanju sukladno ranijoj rezoluciji Europskog parlamenta, ali i našeg odbora za reviziju. Što se tiče mogućnosti jačanja naše uprave, e, raspravljali smo o mogućnosti uvođenja novog e, odgovornog e, dužnosnika naravno i kapacitet za donošenje odluka sukladno nadzornim, nadzornom okviru je također još jedna aktivnost kojom se bavimo i na koncu da se osvrnem na dodatne funkcije i koheziju. Što se tiče dodatnosti, to je jedan središnji pojam za E i B, jer ako nismo potrebni privatni sektor, onda ako da privatni sektor može obaviti posao bez nas, bili bismo suvišni, tako da to ne bi bila, kad je riječ o EFSU, mi se svakako želimo uvjeriti u to da ono što mi donosimo jest nešto novo i dodatno. E, dakle, kad je riječ o tržišnom podbačaju, tu e, vidimo svoju ulogu i Europska investicijska banka daje opipljivu potporu koja svakako čini razliku banka mora e, dopunjavati podršku koja dolazi iz drugih e, e, tijela i ojačati prihvatljive projekte iz perspektive socijalne države odnosno javnog dobra E i B je u prvim redovima mjerenja dodatnosti uvijek ćemo tražiti načina da donesemo tu novu dodatnu vrijednost i u tom smislu su počele naše procjene, samo procjene kako bismo rekalibrirali ta tri stupa. Nastavit ćemo pratiti investicijske potrebe i prijelaz na održivo financiranje i održivu okružje. Želimo podržati e, zapošljavanje, odigrati ulogu katalizatora za gospodarski rast. Mi prepoznajemo da podržavanje inovacije s jedne strane te produbljenje suradnje i kohezije s druge strane nisu međusobno u proturječju te da ih se mora poduzeti istodobno. E, samo integrirano financijsko područje može osigurati tržišne mehanizme koji će omogućiti integraciju, horizontalnu integraciju cijele Europe i čvrste temelje za dublju integraciju i koheziju. Podržavanje kohezije i jačanje konvergencije ostat će najvažniji ciljevi banke. Nastavit ćemo svoje aktivnosti, podržavati koheziju, mješavinom proizvoda kao što su strukturirani krediti, sektorski krediti trans, i krediti za e, e, pojedine sektore. 2017. 29,7% svih naših kredita išlo je na prioritetne e, e, na prioritetne ciljeve, dakle, a cilj je bio 30%. Sa 31,8% e, kad je riječ dakle, o kohezijskim prioritetima, tu smo čak i prebacili taj cilj. 30,3% je također